o odšteti i pomoć putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja, otkazivanja ili pak dužeg kašnjenja letova. Kao prvo mogu predati riječ izvjestitelju gospodinu Bahu. Izvolite. Ja, gospodine potpredsjedniče kallas drage kolege i kolegice odmah bih na početku htio čestitati komisiji na njenoj inicijativi i na njenom prijedlogu što se tiče E, toga da razvijemo prava avionskih putnika trenutnoj situaciji jer znamo da je trenutna situacija kakva je ovakva sada izuzetno nezadovoljavajuća. Radi se ovdje o nadi i o jamstvima za avionske putnike i to je nešto što je vrlo važna tema za europske građane. Vrlo često europsko zakonodavstvo se među građanima smatra nešto što čime se regulira previše to područje i čime se ograničavaju njihova prava. U ovom tekstu će se poboljšati situacija za milijune i milijune građana, prije svega što će imati dodatna prava, ali i zbog toga što će zrakoplovni putnici morati biti bolje obavješteni o svojim pravima i što će moći bolje ostvariti svoja prava. Ja sam se osvrnuo na mnoge presude sudova u proteklih godina, na konzultacije mnogih dionika, na području zakoplovstva, a jako važno je za mene bilo da imamo jasna razumljiva pravila, te sam stoga uveo dodatne definicije u prijedlog komisije. Također smo pogledali gdje su zračni prijevoznici koristili određene rupe ili su bojkotirali neka pravila i tu imamo sada jedno dodatno, dodatno rješenje. To je često bilo, bio slučaj kod e, izvanrednih okolnosti sa tehničkim problemima. Tehnički problemi će u budući e, biti samo moći uzeti u obzir ako se radi o pogreškama vezanim uz certificirane proizvođače. Isto tako smo odlučili napraviti iscrpan popis takvih okolnosti. Što se tiče e, očete i pomoći putnika, tu smo isto tako znatno poboljšali prijedlog komisije na korist putnika. Kod e, takozvanih e, točaka okidača, to jest isplati odštete, tu sam poboljšao prijedlog komisije zato što je on bio često pre ograničavajuć i jako je, jako je time ograničavao prava putnika. Sada prema našem prijedlogu putnici imaju 300 eura pravo odštete nakon 3 e, sata za do 2500 km kada je 9 sati onda imaju pravo na 400 eura za 2500 do 6000 km i 600 eura kada je razlika već od 6000 km i kad leta traje više od 12 sati. Isto tako sada e, tijela vlasti ne mogu odgoditi odgovaranje na pritužbu što se do sada događalo često. Već pri rezervaciji moramo imati jasne, jasno naznačene cijene jasno naznačenje informacije, moramo imati isto tako i kontaktne točke na zračnim lukama gdje kompetentne osobe moraju buduće davati e, informacije i moraju zaprimati pritužbe. Zatim što se tiče potvrde i e, pojačanju prava za osobe s invaliditetom, kako za osobe sa ograničenom mobilnošću, to nam je bilo iznimno važno. Što se tiče politike e, no showa, u budućnosti ne smije zračni prijevoznik zabraniti putniku da koristi drugi dio puta e, ako to želi. Također smo dali na određene prijevoz, prijedloge vezanih uz nesolventnosti poduzeća, a isto tako je komisija unijela i jamstva za, za e, kašnjenje za kašnjenje povezanog leta. Važno mi isto tako bilo da imamo pravila vezanih uz ručnu petljagu i u budućnosti ćemo imati zabranu pravila samo jednog komada ručne petljage. Također tražimo da se nadležnosti nacionalnih provedbenih tijela, dakle tih službi pojačaju i da imamo učinkovite sankcije za osoblje ukoliko sam ne pridržavaju ovih novih pravila. Na kraju želim zahvaliti na vrlo dobroj suradnji s izvjestiteljem u Sijeni iz drugih klubova zastupnika, te isto tako s izvjestiteljem u odboru IMKO i veselim se ovoj nadolazećoj raspravi. Hvala vam. Hvala lijepa. U ime komisije povjerenik Kalas, sad nema riječ, izvolite. Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, gospodine Bach. Komisija bi htjela zahvaliti izvjestitelju kao i drugim članovima nadležnih odbora za konstruktivan rad na ovom prijedlogu uredbe o pravima putnika. Često oni ne uspiju ostvariti ona prava koja im pripadaju. To je sada vezano isto tako iz poboljšanje sustava za provedbu. On do sada nije bio dovoljno učinkovit i nije ga se pravilno jednomjerno primjenjivalo tijekom Europske unije. Kao drugo, zračni prijevoznici i putnici su imali različite interpretacije istih tekstova, te su iz toga nastali neizbježni sukobi. Prijedlog komisije stoga ima za cilj više jasnoće teksta, a također ima za cilj poboljšanje i provedbu prava zrakoplovnih putnika. Istodobno mi uzimamo u obzir isto tako i operativne i funkcijske posljedice na zračne prijevoznice u obzir. Oni će imati e, sigurno utjecaja na cijene zrakoplovnih putnika. Komisija pozdravlja činjenicu da je ovaj prijedlog sada ojačan u okviru e, izvješća u odbora Tranu, kao prvo što se tiče provedbe, kao drugo što se tiče prava na informaciju, kao treće što aviokompanije moraju poduzeti kada dođe do otkazivanja leta e, u slučaju e, eventualnih pritužbi ali neki od amendmani koje je Europski parlament e, uveo nas dosta zabrinjavaju. Prije svega što se tiče kašnjenja na kratkoročnim i dugoročnim letovima. Komisija bi htjela zadržati trenutne granice za e, isplatu oštete. Komisija je zabrinuta zato što misli da su ove granice preniske i da bi moglo doći do neželjenih e, nuspojava koje će ići na uštrb interesa zrakoplovnih putnika. Mi smatramo da kompanije nemaju dovoljno vremena kako bi riješili pitanje e, odgode kašenja i možda bi im bilo financijski isplativije da u potpunosti odkažu let umjesto da ga odgode. Mi e, želimo da putnici mogu otići na svoju željenu destinaciju. Komisija e, parlament želi isto tako uvesti popis izmanjenih okolnosti gdje onda zakupovne kompanije neće morati isplaćivati očetu putnicima. Taj popis je možda prestrog Treće, što se tiče nesolventnosti poduzeća, komisija u potpunosti svađa razloge zabrinutosti parlamenta. No prijedlog da e, zračni prijevoznici moraju imati fond ili jamstva u slučaju e, povrata e, ili nadoplate cijene karata se ne čini održivim. To bi udvostručilo trošak koji je povezan sa trenutnom uredbom i na taj način ga oslabilo. Priopćenje komisije 18. ožujka 2014. godine o zaštiti e, pravima e, putnika u slučaju nesolventnosti poduzeća zadaje određen niz e, uvjeta koji će se sada provesti u praksu predsjedniče, uvaženi zastupnici. Nadam se da će današnja rasprava doprinijeti tome da nađemo pravu ravnotežu između različitih interesa koji su ovdje vidljivi. Moramo se prisjetiti da je glavni cilj ove uredbe to da osiguramo bolju provedbu prava e, zakopavnih putnika i da imamo također i e, financijske i operativne e, pozitivne učinke na zračne prijevoznice. Hvala. U ime odbora IMKO Hans-Peter Majer. Vezano uz mišljenje tog odbora. Važni kolega, izvolite. Dame i gospodo, izvjestitelj s pravom predlaže da zaklapani putnici koji su iz bilo kojeg razloga popustili odlazni let, na primjer zbog užve na autocesti, da im se ne smije pripriječiti povratni let. No, to se odnosi samo na jednostavne odlazne i dolazne letove. To ne vrijedi kada, a to čine najveći broj potrošača, imamo jedan povezani let između ta dva leta. Ako neki putnik propusti povezani let, onda više ne može uzeti u obzir povratni let. Ja smatram da to nije opravdano. Prava putnika, prava potrošača ne smiju ovisiti o tome hoćemo, hoćemo li imati jednostavni let ili hoćemo li imati let s povezanim letom, zato što zapravo nemamo uopće nikakvih mogućnosti često nego koristiti povezani let. To je nejednakost e, velikih razmjera i mi nismo za ovo da putnici koji su platili e, e, avionsko mjesto koje imaju kartu da im onemogućimo povratni let. Oni imaju pravo na to da ih se preveze na određenu destinaciju, oni moraju moći ostvariti to pravo. Hvala vam, sljedeći govornik je Matio Groš. Hvala vam gospodine predsjedavajući, uvaženi povjereniče, dragi kolege. Želim kao prvo zahvaliti gospodinu Bahu jer mislim da je on napravio izvrstan rad kao izvjestitelj u tome da je pronašao određenu ravnotežu između zahtjeva putnika s jedne strane, koje pravda, opravdana, s druge strane isto tako i zabrinutosti zračnih prijevoznika. Unio je veliku transparentnost i jasnoću taj prijedlog, a mislim da je to bio naš, e, naša glavna zajednica. Imali smo različite presude Europskog suda pravde i mislim da su ta mišljenja vrlo dobro integrirana u ovaj cjelokupni tekst. Ono što je bilo najteže u pristupu ove temi je bilo to da moramo vidjeti da li su odštete odgovarajuće šteti. Na primjer, odšteta u iznosu od 600 eura, ako je let u potpunosti otkazan, e, onda možda čak ni taj iznos neće biti dovoljan da zadovolji e, zakopanog putnika ako je let u potpunosti otkazan i to je ono što smo htjeli da gospodin Bah uzme u obzir, on je to i učinio nije niti moguće drugačije. Dakle, netko ko leti jeftinim letom e, za iznos od 20 eura ne može dobiti iznos odštete od 600 eura i to su neki od nas ovdje smatrali, kao i cijela ova tema vezana uz izvanredne okolnosti. Tu dakle, apeliramo na aviokompanije. Mi smatramo da ovo zakonodavstvo ima dodatnu vrijednost samo ako postoji razumno mišljenje s obje strane, a ne samo ako se iz bilo kojeg razloga e, kaže da je, da neka okolnost izvanredna samo zato da se ne mora plaćati odšteta. Za mene je najvažnije pravo na informiranje putnika, dakle informacija prije nego što rezivira let, informacije koje se posebice mogu pročitati putem interneta kako se ne bi moralo pročitati 20 stranica teksta prije nego što putnik sazna koliko komada prtljage može uzeti sa sobom i koliko su ona teška. Dakle, to je ono što je bilo nama najvažnije. Isto tako, e, let ima, e, uz let je dakle povezan isto tako jedna jasno naznačena kontrolna točka gdje putnik zna da može e, predočiti pritužbu. Mislim da ovaj tekst e, dodatna vrijednost za sve, pa i za zračne prijevoznike, a sigurno i za europsko zakonodavstvo te za europske putnike. Hvala vam. Me, gospođa Vernjo, izvolite. Gospodine predsjedavajući, gospodine prveniče, dragi kolege. Danas ćemo se izjasniti o jednom vrlo važnom tekstu koji će dovesti do pravog poboljšanja u pravima naših sugrađana koji sve češće putuju avionima koji su suočeni katkad sa teškim situacijama. Bilo da se radi o složenosti cijena, o manjku e, pomoći ili o zlouporabi raznih e, rupa. Prijedlog teksta je već predstavljao velika poboljšanja u odnosu na izvorni teksta. Ja mislim da smo ga uspjeli još i poboljšati, te želim zahvaliti našem izvjestitelju i svim kolegama iz drugih kluba zastupnika na postignuću ovog rezultata. Mi ćemo sada imati zakonodavstvo koje će se moći lako primijeniti. Doista, nema nikakvog smisla da damo putnicima široka prava ako aviokompanije mogu izbjeći izvršenje svojih obveze kada dođe do bilo kakve tehničke pogreške ili kada, e, kada nisu dakle pravila primjenjiva. Stoga smo željeli točno odrediti opseg izvanrednih okolnosti na koje se mogu referirati aviokompanije. Isto tako imamo još jedno važno pravo, pravo na e, odštetu u slučaju duže kašnjena. No moramo isto tako uzeti u obzir raznolikost destinacija, raznolikost e, ovog područja, a imajući istovremeno na umu da želimo imati zajednički kontinentalni zrakoplovni prostor. Tako imamo sada tri okidača za isplatu odštete. Mislim da postoji opasnost ako podržimo ove amandmane koji se čine jako pogodne za putnike jer se bojimo da će jednostavno aviokompanije zatim otkazati let umjesto da, isplate ošete i najave duže kašnjenje. Također eh, nam je drago što imamo ove nove odredbe vezane uz eh, činjenicu kada putnik ne iskoristi let u jednom smjeru, ali može iskoristiti druge dijelove svog leta. Isto tako nam je drago što imamo ovo pravilo na ručnu e, prtljagu, odredbe vezanih uz prtljagu koja ide u teretni odjelak zakopova i što isto tako na zračnim lucima moramo imati kontaktne točke ukoliko dođe do problema. Sve to će dovesti do poboljšanja prava e, putnika i isto tako će imamo, ćemo imati realistične zahtjeve na aviokompanije i želim vam zahvaliti na vašoj pažnji. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Savizar. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, dragi kolege. Za klub ALDE želim reći da smo mi uvijek ustajali u obranu prava putnika Razmatrali smo niz izvješća s tim u vezi i mi smo mišljenja da se ta prava uvijek moraju jamčiti. Ovo izvješće je važno zbog čestih pojava otkazivanja leta, prekomjernog kašnjenja, izgubljene prtljage i tako dalje. Samo 2% putnika dobiju odštetu na koju imaju pravo. E, kriza sa vulkanskim oblakom je pokazala kako je potrebna bolja zakonska regulativa u odnosu na zaštitu prava putnika i u odnosu na obveze zračnih prijevoznika. Putnici moraju biti informirani, mora postojati sustav odštete koji će biti reguliran. Važno je da putnici znaju koja su im prava i koje su im obaveze, a vrlo često oni toga nisu svjesni i zračni prevoznici ne čine dovoljno da bi ih obavijestili o njihovim pravima. E, u svjetlu i zahvaljujući radu odbora za prijevoz e, sada su ta prava kako se predlaže pojačana. Što se tiče putnika sa poteškoćama u kretanju i hendikepiranih putnika općenito govoreći, također su poboljšana njihova prava, postojaće mogućnosti e, da se e, puste isto tako i psi koji prate slijepce i općenito pomogne ovim osobama također. 90 e, minutna granica tijekom koje za regionalni prijevoz prijevoznici neće biti odgovorni je sada predložena. Ja pozdravljam i to da se sada predlaže da putnici mogu koristiti povratni let čak i ako ne iskoriste odlazni let. Međutim, žao mi je što socijalisti koji su podržali kompromise na odboru izgleda sada traže da se odustane od tih kompromisa. I zbog toga ne podržavamo mi na Aldeu amandmane Imkoa, odnosno zastupnik Majer. Ja ne razumijem zašto Oprostite, nismo nije bio dovršen prijevod. U svakom slučaju pozdravljam izvješće. Glasovanje će se održati u 12. vas pozivam da se pridržavate vašeg vremena za riječ, gospodin Uh, hvala. Kolege, govorim vam kao izvjestitelj prošlogodišnjeg izvješća o uredbi 261 i 1008 i izvjestitelju Sjeni za ovo današnje izvješće. E, hvala izvjestitelju na vrlo konstruktivnom pristupu ovoj tematici i drago mi je što mogu reći da smo uspjeli promijeniti naglasak e, komisijnog prijedloga. Naime, njezin stav je bio proindustrijski, odnosno išao je više na ruku zračnim prijevoznicima nego putnicima i mi smo to uspjeli promijeniti. Iako ja smatram da se odšteta mora platiti već nakon sat vremena, to nije usvojeno, ali je usvojen kompromis od tri sata što je u skladu s odlukama Europskog suda koji također smatraju da je e, okidač, odnosno vremenska granica tri sata. A početna pozicija komisije bila pet sati, pa je ovo dakle veliki napredak. Također pozdravljam e, smanjenje broja izvanrednih e, okolnosti koje omogućuju zračnim prijevoznicima da ne ispune obvezu plaćanja odštete oštećenim putnicima. Također mi je drago što smo e, čuli preporuku o tome kako valja naglasiti važnost komunikacije s putnicima i mislim da s tim u vezi uredba može biti poboljšana. S tim u vezi naš prijedlog o nepristranom medijatoru posredniku je također hvale vrijedan. Energetska učinkovitost e, putovanja je također nešto što, kako se kaže sada u prijedlogu, mora biti javno objavljeno. Mislim da je to dobro jer moramo ljude učiniti odgovornim u pogledu e, emisija. Sve u svemu drago mi je što ovo mogu podržati i još jednom hvala gospodinu Bahu na njegovom vrlo konstruktivnom pristupu. Hvala. Hvala, gospođa Foster. Hvala, predsjedniče. E, izvjestitelj u Sijeni sam bila ja 2004. godine i mislim da je ta uredba popisila standard usluge i poboljšala zaštitu putnika. Međutim, nakon e, katastrofe sa oblakom, vulkanskim oblakom, e, vidjeli smo da problemi i dalje postoje i sasvim je ispravno da sada ponovno razmatramo ovu zakonsku regulativu. Želim pohvaliti kolegu e, Baha koji je naporno na ovome radio i zaslužuje odmor nakon ovoga. Ali, nažalost, mi se ne slažemo s nekim promjenama komisijnog prijedloga jer mislim da će to dovesti do smanjenja izbora koji stoje na raspolaganju putnicima i da će nepovoljno utjecati na konkurentnost cijena. Mi pozdravljamo neke promjene, na primjer 90 minuta, eh, rok od 90 minuta i mogućnost korištenja povratne eh, karte. Mi smo se vrlo žestoko borili u ovom parlamentu da se da podrška regionalnim zračnim prijevoznicima i e, aerodromima, ali u nekim dijelovima ovog izvješća e, postoje neke stvari koje nam daju razloga za zabrinutost. Naprimjer, e, prijedlog koji je izmijenjen sa 5 sati na 3 sata, meni se čini da će nepovoljno utjecati na konkurentnost, e, što će jednostavno isto tako imati nepovoljne učinke na regionalne zračne luke i naštetiti onome što je bilo dobro svih e, ovih posljednjih deset godina. E, i da će nekad vrlo jeftine karte sada poskupjeti. ja bi voljela vidjeti točni utjecaj posljedicu ove promjene na cijene. No, sve u svemu mislim da su to neke stvari koje još možemo e, dogovoriti. E, ja sam e, tražila da se u inicijalnom prijedlogu u prvoj uredbi makne referenca na Gibraltar i to se nije dogodilo. Međutim, mi smo u međuvremenu, odnosno e, potpisao se sporazum Gibraltara i Španjolske, što znači da je Gibraltar sada dio i, i, unutarnjeg jedinstvenog tržišta. I e, Gibraltar mora dobiti ista prava kao i druge kao i države članice Europske unije. Mi smo ovaj stav, nismo ga uspjeli obraniti u odboru za transport. Moram vas prekinuti. E, riječ ima gospodin Količek. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, ovo je problematika kojom se bavimo već nekoliko vrijeme, ali tek nekoliko posljednjih godina zapravo promičemo ovu politiku konkretno na aerodromima. E, Putnici imaju vrijeme od tri mjeseca da se požale, a rok za odgovor je dva mjeseca. Ono što je pred nama je sada kompromis, čiji je cilj spriječiti prijevoznike u namjeri da izbjegnu svoje obaveze prema putnicima. Postoji jedan e, popis koji nije konačan, a koji se odnosi na izvanredne situacije. Aneks broj 2, prilog 2 je zapravo jedan priručnik za putnike Mnogo toga u ovom prijedlogu predstavlja napredak u odnosu na uredbu iz 2004. godine. E, odredbe koje se odnose na malu djecu, glazbene instrumente i drugo. U slučaju karata koje pokrivaju više dijelova leta, sada putnici mogu koristiti sve dijelove leta, sve dijelove karte, iako nisu iskoristili početni let. Ako dozvolite, htio bih se sada sad obratiti direktno povjereniku u Češkoj i putničke agencije imaju osiguranje protiv nesolventnosti. Molim vas da još jednom da se pridržavate svog vremena za riječ. Gospodin eh, Imbrasas nije ovdje, gospođa Doce sljedeći govornik. Izvolite. Ona također nije ovdje, pa onda riječ ima gospodin Koch. Gospodine predsjedniče, gospodine povjerniče, izvješće kolege gospodina Baha je vrlo dobar e, kompromis za industriju, za prava potrošača i za interese avionskih prijevoznika i on u značajnoj mjeri pojačava prava zakopnih putnika kako vezano uz današnju situaciju, tako i što se tiče prijedloga Europske komisije. Budući da sada u razdoblju kratko prije izbora postoji opasnost da ćemo E, pokušati što više toga darovati putnicima sam ipak e, moram reći dosta kritičan na svom određenih amandmana. Stoga vas molim da podržavate ovo izvješće onako kako je usvojen u odboru TRAN i da odbijate druge amandmane. Prije svega meni su važni ove granice, dakle načelo tri granice kao što je opisan u izvješću gospodina Baha, to je realističan pristup, jer ako imamo samo dvije granice, onda avionski prijevoznici neće imati mogućnost eh, rješavati eh, kašnjenja, moći će doći do otkazivanja, kašnj, do letova, to zakupnim putnicima uopće ne koristi, jer oni žele putovati, a nije im cilj dobiti odštetu. Isto tako se bojim da aviokompanije eh, neće moći snositi velike troškove veznih uz očitu i pelit će ih stoga na cijenu karte. To će onda imati dakle, veće e, financijske posljedice na potrošače. Također smo dali aviokompanijama sada mogućnost da e, su određeni uvjeti vezanih uz zanimljive ponude i od toga putnici mogu samo imati koristi. Ako se zabio kompanije više ne isplati nuditi povoljne karte, onda će jednostavno ih ukinuti, a od toga će patiti prije svega putnici. Stoga moramo imati na umu ne kratkoročni uspjeh, već dugoročnu viziju ovog prijedloga. Hvala gospodine kolega, hoćete li prihvatiti plavi karton koji vam je upućen? Gospodin Leichtfried bi vam rado postavio jedno pitanje, prihvaćate li to? U redu, izvolite gospodin Leichtfried. Hvala gospodine predsjedavajući. Dragi kolega, stvarno sam se sada zaprepastio. Ja sam vam s velikim entuzijazmom Eh, da sam vas velikim entuzijazmom slušala, sada ste rekli da ako dolazi do izbora da ćemo možda postati pre prijateljski nastrojeni prema potrošačima. Je li to linija Europske pučke stranke da se samo radi ono što je dobro za gospodarstvo, a onda kada odjednom dođu izbori, onda se brinemo za naše birače. Dakle, kolega, nadam se da sam vas u ovom slučaju krivo shvatio. Hvala, gospodine Kok, izvolite. Pravo ste me razumjeli, Mislim da je politika e, nešto gdje se mora naći ravnotežu između naših interesa i stoga se trebamo na taj način toga i pridržavati. Hvala. Sljedeći govornik koji se javio za riječ je gospodin Elka Izvolite. Hvala lijepa. Predsjedniče, gospodine povjereniče, kolege, pred nama je vrlo važan veliki dosje koji će donijeti koristi našim građanima i obasjati pozitivnim svjetlom Evropsku uniju zbog zaštite prava putnika. E, uredba iz 2004. imala je niz nedostataka. U međuvremenu smo dobili i presude Europskog suda, pa je ovo sve skupa valjalo izmijeniti. Ja pozdravljam rad koji je obavio izvjestitelj i njegovi suradnici. Mislim da je tekst dosta dobar i u velikoj mjeri napredak, pogotovo u pogledu e, odštete i definicije izvanrednih okolnosti e, koje mislim da su vrlo dobro pokrivene u ovom izvješću. No ono što je još važnije jest da se ljudima koji se nađu u neprilici doista pomogne. Ono što je najvažnije je dostupnost informacije. Putnici moraju znati što je na stvari i moraju biti upoznati sa svim vrstama pomoći i zbrinjavanja na koje imaju pravo i oni i njihova prtljaga. Svi ovi aspekti e, putovanja su sada naglašeni i u odnosu na sve njih ostvaren je napredak. Mislim da parlament može biti ponosan zato što je u velikoj mjeri naprijedio i inicijalni prijedlog i stari tekst uredbe iz 2004. godine uzeo u obzir presud Europskog suda i tako dalje. U svakom slučaju ovo je još jedna potvrda koliko nam je stalo do zaštite prava putnika. Hvala. Sada nam se pridružila gospođa donc Hvala predsjedniče i hvala što ste mi dali mogućnost da se obratim. Ja sam iz Sjeverne Irske, a Sjeverna Irska je na krajnjoj granici Evropske unije i naši stanovnici imaju velikih problema koji su posljedica prekomjernog kašnjenja i stoga pozdravljam ovu debatu o zaštiti njihovih prava. Ako želimo ekonomsku rast, moramo poticati poduzetništvo, turizam e, i moramo se pobrinuti da naši radnici imaju samo pouzdanje i da i oni i putnici i turisti hoće i žele putovati zračnim prijevozom. Oni moraju imati prava bez obzira da li putuju na dugim letovima, kratkim letovima, je li riječ o kašnjenju ili otkazivanju. Moramo naglasiti također i podršku hendikepiranim putnicima, a čini mi se da sada s ovim prijedlogom će putnici imati veća prava ako kompanije propadnu. E, Međutim, ne smijemo zaboraviti da zračni prijevoznici i zrakoplovstvo općenito e, stvaraju radna mjesta. I moramo se pobrinuti da naše zakonodavstvo ne stvara dodatni teret na ovu vrstu e, poslovanja i ovaj dio ekonomije. Hvala zastupnice Majster, hvala gospodine predsjedavajući, dame i kolege. Uvaženi zastupnici, dragi Bach, dragi Žož Bach, napravio si izvrstan rad, mislim da je to veliko poboljšanje na području zrakoplovstva za naše putnike i potrošače, još jednom ti zahvaljujem. Svi već znamo što se može dogoditi, mogu se izgubiti pretljaga, mogu se eh, otkazati letovi i nakon toga neki putnici mogu ne dobiti odgovarajuću pomoć i tu, Sada smo uspjeli dosta toga poboljšati. Prijedlog komisije je sada još bolji za putnike zbog poboljšanja kluba Žožbaha i stoga trebamo pozdraviti ovaj ovako izmijenjeni tekst. Postigli smo dosta toga, imamo veće odštete kod manje odgode. Imamo isto tako e, da su se odštete mogu zatražiti na zračnoj luci gdje avion pristiže, a ne gdje se pokretuo let. Mislim da je vrlo važno da unaprijed dobivamo transparentnost oko toga što se upuštamo i da na zračnoj luci također imamo osobu koju možemo kontaktirati ako imamo pritužbe. Ja sam dva puta već doživjela da to nije bio slučaj, to moram jasno reći. Moramo isto tako vidjeti da ovdje imamo jasnija pravila u vezi s glazbenim instrumentima. A i ovo pitanje ručne petljage i pravila od jednog komada, to je isto nešto što su mnogi putnici smatrali velikom, velikim opterećenjem. Ako sada ovdje imamo bolja pravila, e, onda će to biti bolje. Ne, to nije mizogeno. Europa se širi i naravno e, svugdje moraju vrijediti ista pravila. Hvala vam. Gospođo Lichtenberger, izvolite. Hvala vam. Ovo Proteklo vrijeme sam e, iskoristila kako bi na letovima i na mnogobrojnim e, boravcima na značim e, na lukama priupitala putnike jesu li ikad uspjeli ostvariti svoje pravo na odštetu, jesu li ikad zatražili to pravo i rezultat je bio dosta deprimirajući. Kao prvo, ljudi uopće ne ulažu pritužbe zato što misle da to onako neće uspjeti, a kao drugo, oni koji ulažu pritužbe su vrlo često morali pokrenuti pravni postupak e, i to je bilo dosta naporno. To je situacija koja ne može ostati tako jeste i stoga sam bila utoliko razočarana kada je gospodin Kalas iznio prijedlog koji je to štio pogoršati. On je samo reagirao i to se jasno vidi na interese zračnih prijevoznika, a putnik je, putnici su bili samo jedna smetnja u komercijalnom zakoplovstvu, ništa drugo. Pogotovo e, mi je bilo pomatično ovo pitanje izvanih okolnosti gdje je stajalo u prijedlogu komisije da je ispadnut vijak od, bio u jednakoj ladici kao i problem sa vulkanskim prahom. Jasno je da aviokompanija ništa ne može ako dođe do takvih e, vremenskih uvjeta. Odbor za transport, ali prije svega i drugi odbor, oni su uspjeli poboljšati ta prava i stoga vas molim za podršku onih amandmana koji će još pristići, jer jedno je jasno. Moramo braniti zaštite potrošača jer postoji struktura monopola protiv koje se jedan putnik zapravo danas uopće ne može suprotstaviti. Hvala kolega Lichtenberger, prihvaćate li plavi karton? Kolega Gre, Gremer, izvolite. Htio sam upitati što se tiče pravila od jednog komada učne prtljage, zar nije to diskriminirajući za žene? Zato što ako ima mali kofer, njega mogu uzeti sa sobom, ali kao gospođa, ako imam još i malu ručnu torbicu, onda moram za to plaćati. Ja ne poznajem gotovo nijednog muškarca koji imaju sa sobom malu ručnu torbicu. Nije li to diskriminirajuće za žene i kako se vi odnosite prema tome? Gospođo Lichtenberger, izvolite. To je diskriminacija za onu osobu, bilo da je to ženska ili muška osoba, no naravno to se više tiče ženskih osoba, koje moraju presjedati. A budući da su vremena presjedanja često vrlo kratka, oni žele uzeti ručnu pretljagu dakle u kabinu. Moram reći, ovih proteklih nekoliko godina sam ja već više od 17 puta imala situaciju da je moja pretljaga ostala za mnom. To dovodi do poteškoća, stoga putnici ne žele ostaviti prtljagu u odjelku jer ne možemo biti jasni hoćemo li ju ikad više vidjeti. Hvala. Sada ima riječ gospodin Philip Redburn. Uh, Hvala predsjedniče. Tijekom nekoliko posljednjih e, mjeseci imali smo prilike u ovom parlamentu poboljšati život milijune građana. Neki zračni prijevoznici su međutim za, ugrozili, odštetili putnike u smislu njihovih prava na odštetu. Sa ovom uredbom, sa novim popisom izvarenih okolnosti, mislim da možemo E, jednostavno pokriti one rupe dosadašnjeg zakonodavstva koje su sprečavali ostvarivanje prava putnika na odštetu u slučaju e, lošeg e, upravljanja. U budućnosti putnici će imati isto tako vrlo jasne informacije o čitavom nizu aspekata uključujući prtljagu i da neće njihovo kupovanje na aerodromima imati negativne posljedice. Međutim, pitanje Gibraltara ostaje. Ako se amandmani koje se tiču Gibraltara ne podrže, ja neću moći podržati ovo izvješće. Hvala lijepa, gospodin Marži. Hvala predsjedniče, neću govoriti dugo, samo želim skrenuti pažnju na postupanje s putnicima koji e, dolaze ili putuju na vrlo udaljena odredišta. E, to je definirano kao letovi izvan Europske unije Međutim, zaboravljamo da su neka vrlo udaljena odredišta unutar Evropske unije i stoga imaju pravo na isti režim odštete u slučaju e, kašnjenja. Ja sam s tim u vezi, odnosno podneću neke amandmane, želim da se to ispravi i apeliram na kolege da me podrže. E, hvala gospodin Dartmouth. E, ja imam tu čast da zastupam Gibraltar i njegove stanovnike. I želim ovdje govoriti o nekim problemima koji ondje postoje. E, španjolska vlada sustavno i e, licemjerno provodi kontrole na granicama, što ima posljedice duga neopravdana kašnjenja. E, oštećeni su najčešće španjolski građani. Zbog problema granice, zračni prijevoz je vrlo važan e, zbog problema kopnene granice. I ovaj parlament je pokušao e, putem zakonodavnih prijedloga ugušiti, zagušiti zračni prijevoz e, iz i prema Gibraltaru. To ne smije biti slučaj i apeliram na vas da podržite naše amandmane s tim u vezi. Moram reći... Ne, odustajem od ovoga. Hvala. Prihvaćate li pitanje kolege Plavi karton? Izvolite. E, hvala. E, kolega, izgleda da vas sjećanje ponešto vara u slučaju Gibraltara. Jer e, kažete da postoje neki incidenti na kopnenim granicama. Međutim, zaboravljate da je o tome komisija provela studiju i pokušala odgovoriti na pitanje je li to ima posljedice na gospodarstvo u šengenskoj zoni. S tim u vezi smo vrlo uravnotežene mjere poduzeli, pogotovo u pogledu krijumčarenja e, duhanskim proizvodima. Prvo, samo da vam kažem da je moje sjećanje odlično i vjerojatno bolje od vašeg. Da, točno je, komisija je posjetila dotična relevantna mjesta. Međutim, kao što smo mogli i očekivati, e, Španjolci su to znali šest mjeseci unaprijed i e, njihove vlasti su se pobrinule da se njihovo nedolično ponašanje ne vidi. Međutim, ono se nakon toga nastavilo, a vi i vaši partneri biste se trebali sramotiti. Hvala lijepa, gospodine Rike. Hvala predsjedniče. Hvala kolegi Žoržu Bahu na radu na ovom e, dosjeu. Prijedlog komisije želi revidirati e, prava zaštita u slučaju problema s letovima, međutim taj prijedlog je bio nedostatan i parlament je, zahvaljujući izvjestitelju i amandmanima, neke nedostatke uklonio i ostvario napredak. Vrijeme je da zakonodavac, europski zakonodavac uzme u svoje ruke rješavanje ovih problema koji su odgovorni za e, veliki stres kojim prolaze putnici. Mislim da su ove situacije sada bolje definirane u cijeloj e, Europi, da je prijedlog komisije unaprijeđen i da su konkretne mjere e, predložene uključujući i veća angažiranost e, nacionalnih provedbenih tijela. Međutim, ipak e, moram izraziti i svoje nezadovoljstvo u odnosu na aspekt uskraćivanja ukrcaja nekim putnicima. svaki građanin koji kupi kartu ima pravo na sjedalo u avionu i ne postoje razlozi eh, radi kojih bi im se ta mogućnost trebala uskratiti. Ne postoje takve izvanredne okolnosti. Eh, međutim, u slučaju prijetnje terorističkog napada i nekih drugih situacija ta mogućnost naravno postoji, ali ona se ne smije zloupotrebljavati. E, žao mi je da e, kolege koji su se ovim bavili nisu zauzeli jedan čvrsti stav u vezi ovog aspekta prijedloga. Hvala dame i gospodo, molim vas za razumijevanje što ću nikoga uzimati u obzir u vezi plavih kartona ako je te osoba već govorila ili ako stoje na popisu govornika, inače će nam e, pobjeći vrijeme. Dakle, molim vas da samo ad hoc pitanja e, osoba koje ne, nisu se javili za riječ, da samo njih e, uzimamo u obzir. Sljedeći govornik je gospođa Ayala Sender. Celebramos ahora 10 Da, hvala. Prošlo je deset e, godina od e, zadnje uredbe o pravima putnika. Mi također radimo i na pravima putnika koji putuju autobusom i željeznicom i drago mi je da sada smo ponovno učinili nešto da poboljšamo uvjete putovanja e, u zračnom prijevozu. Zahvaljujem gospodinu Bahu na njegovim nastojanjima. i posebno na pozornosti koju je posvetio posebnim kategorijama putnica, putnika kao što su obitelji sa malom djecom i kolicima, e, ljudima s invaliditetom e, koji imaju invalidska kolica, ljudi sa glazbalima koji e, također moraju putovati. Znači mjere su uvedene koje će dati pomoć e, tim putnicima, putnicima sa invaliditetom, e, obiteljima s malom djecom, to nisu skupe mjere. Ona neće mnogo koštati zračne prijevoznike i trebalo bi biti omogućiti ljudima da e, svoje, svoju ručnu prtljagu i stvari koje su kupili u duty free prodavonicama unesu u zrakoplov. I također moramo razmotriti i e, situaciju sa zračnim tvrtkama koje bankrotiraju i onda putnici budu ostavljeni na cjedilu. Moramo također modernizirati naš sustav e, odšteta za putnike. Sustav mora biti automatski ili barem e, konzistentni putnici moraju primjerice imati pravo na hranu. Da, imali ste pravo, pekešio sam ovo načelo, nisam vidjela da, vidio da je to bilo na drugoj strani, dakle kako bi bio pravedan, onda vam dopuštam da postavite vaše međupitanje gospodinu Rikeu, ako to sada želite, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Upravo je to to, dakle gospodin Kramer je također govornik. Ne htio sam samo pitati gospodinu kolegu, kolegu Rikea, o me upravo ne sluša. Molim vas, želim vam postaviti plavi karton. Petrenik, gospodin Rike, gospođa Majsner ima jedno pitanje za vas. Da, dragi kolega Rike, Govorili smo o diskriminaciji za žene vezano uz jedan komad ručne prtljage. To želimo upravo sada ovime promijeniti. Zar ne misliš i ti kao i ja da upravo s ovim prijedlogom sada možemo promijeniti činjenicu da žene ne mogu uzeti kao petljagu u ručnu kabinu, dakle kao u kabinu i svoje ručne torbice. Dakle, ne želim da se tu misli da smo mi zapravo htjeli suprotno stvariti. Hvala gospodine Ike, izvolite. Naravno, ja dijelim primjedbu gospođe Majster o, ovoj ručnoj ali isto tako moramo vidjeti što naše ženske kolege smatraju područnom torbicom. Ako se, ako se to odnosi na male većanje torbice, to nije isto kao i one ručne torbe koje su iznimno velike, koje mogu biti velike kao i kofer. Evo, to je ono što sam htio po ovom pitanju reći, gospodine predsjedniče. Mr. Gospodin e, hvala. Prava e, koja ovo zakonski propis daje putnicima i žao mi je da Gibraltar, ako se ne prihvati amandman, neće biti u to ključen, su veoma važna i temeljna nije baš bilo lako ove zakonske propise koji su sada na snazi provoditi, e, posebno što se tiče ovih izvanrednih okolnosti. I tijela nadležna za nadzor zračnog prometa u Velikoj Britaniji primjerice su imali velikih problema, tako da bi trebalo im se pružiti pomoć. No, mislim da će ovo razjasniti stvari i bit će jasno e, kada putnik ima pravo na odštetu kada se ne radi o izvanrednim e, situacijama. I također mi je drago da smo razjasnili ovo vezano za ručnu prtljagu i e, nadam se se, da će moj amandman o tome da putnik koji prati putnika sa invalidnosti imati pravo da kupi kartu bez poreza, bez taksi. Znači, e, mislim da će da postoji ipak opasnost da će e, doći do pogoršanja situacija za putnike zbog viših cijena karata i tako dalje ali mi ipak mislimo da su putnici da će putnici se okoristiti hvala gospodin kramer gospodine predsjedniče Prijedlog komisije je prije svega bio pogodan za zračne prijevoznike, a slab za putnike. Prema vašem prijedlogu bi 75% svih pritužbi otpale. To ne bi uopće više bile pritužbe. E, Europski sud kaže da bi ova odšteta od 5 sati roka otpala zato što ste se vi zalagali za 5 sati. Ne razumijem zašto ste imali na umu samo interese zračnih prijevoznika. Mi smo to sada putem eh, prijedloga gospodina Baha eh, ponovno popravili, na tomu mu zahvaljujem, ali još uvijek smo loši od postojećeg prava jer smo tamo mogli imati već eh, odštetu nakon roka od 2 sata. Mi smo i dalje jako udaljeni od jednakih pravili za sve. U slučaju željeznice imamo mogućnost odštete od jednog, nakon već roka od jednog sata. Dakle, još uvijek smo daleko udaljeni od toga. Dobro je da imamo sada zahtjev za kontrolne točke, ali mislim, znači prijevoznici svake godine dobivaju 30 milijardi eura darova zato što ne plaćaju porez na e, kerozin i druge pristojbe. To je ono što bismo trebali maknuti, to je ono što bi trebala biti vaša zadaća. Hvala. Gospodin kolega potpredsjednik Volašak, izvolite. Aktualni na... Dame i gospodo, prijedlog za ovu uredbu o pravima putnika sagledava stvari sa stanovišta putnika i to je ispravno. Govorim o cijenama, govorim o e, povezanim letovima kada se ne iskoristi prvi let, e, informiranje putnika i izvanredne okolnosti. Pozdravljam sve te odredbe. No s druge strane, unatoč najboljim nastanjima, neki putnici e, su ili e, pretjerano zbunjeni ili pretjerano ambiciozni. Mislim da ne trebamo žličicom hraniti E, potrošače. Nije potrebno da e, zračni prijevoznici povise cijene kako bi e, mogli poštivati odredbe ovog zakona. Mislim da trebamo dalje raditi na tome kako bismo to poboljšali. Grandes Da, hvala gospodine predsjedavajući. Ovo izvješće je odlično. Ja sam za to pokazuje koje su vrijednosti i aktivnosti Europskog parlamenta u okviru su zakonodavstva. Pred nama je ovdje jedna uravnotežena reforma koja uzima u obzir e, položaje raznih dionika u zrakoplovnom prometu. Jasno je da je prije putnik bio taj koji je bio u najslabijem položaju. Sada pokušavamo tu situaciju ispraviti. Putnik sada može ostvariti svoje prava dok je prije bio dakle, u slabijem položaju. Ima niz dobrih prijedloga koje ovdje ne mogu sve nabrojati, no e, rekao bih da sada dakle, imamo odštete koje su predviđene u određenim slučajevima kašnjenja, to je dobra stvar. Također e, uskraćeni ukrcaj, to je isto tako ključno obzir kao i slučaj nesolventnosti zakupovnih prijevoznika. No naravno moramo E, naći rješenje na pitanje Gibraltala. Ja znam da se to tiče svih e, Britanaca, oni su vrlo osjetljivi na to pitanje. Komisija je otišla na teren i što se dogodilo od tada? Od e, već prije 20 godina govorimo da je to sukob koji se mora riješiti putem dijaloga između dvije prijateljske države. Moramo se jednostavno složiti oko toga, moramo izbjeći svaku vrstu blokade. Ponavljam, moramo pokušati riješiti taj stari sukob pomoću dijaloga jer smo mi dvije prijateljske države. Ono što je prije bilo, uspostavljeno je bilo loše, a sad mislim da imamo dobru situaciju. Hvala gospodin Simpson Bryan. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao prvo čestitam izvjestitelju i izvjestiteljima ocijeni na odličnom izvješću i zahvaljujem komisiji što je uopće se pozabavila ovim pitanjem. No, međutim, mislim da bismo trebali se sada zapitati zbog čega je uopće važno mijenjati postojeću uredbu 261, zato što je, to je zato što su zračni prijevoznici to zloupotrebljavali, a e, tijela, državna tijela zadužena za njihov nadzor su ih, im to dozvolila. I ovim zakonom će se to onemogućiti. Ovo izvješće će dokrajčiti ta sretna vremena u kojima su uživali e, zračne tvrtke. samo 2% putnika je dobilo odštetu od e, zračnih kompanija. To je zaista bjedno. Zašto? Zato što zračne kompanije uvijek tvrde da e, su ta kašnjenja i otkazivanja letova posljedica izvanrednih e, okolnosti, a sada će se ta rupa u zakonu zatvoriti. Tehnički razlozi nisu viša sila i kažem sada zračnim kompanijama ako vam se pokvari vaš zrakoplov to je vaša odgovornost i ako to znači da je došlo do te velikog kašnjenja ili otkazivanja leta onda morate platiti odštetu preuzeti odgovornost mi znamo da će sada zračne kompanije pokušavati pronaći nove rupe u zakonu sve u nastojanju da ne plate odštetu ali ja kažem parlamentu sada ovo izvješće i ova uredba govore o pravima putnika a ne o pravima zrakoplovnih kompanija i mi im svi, moramo dati podršku i Monarch Airlines nam pokazuje vrlo praktično zašto se to mora e, provesti u djelo. U kolovozu 2012. putnici su kasnili satima, 26 sati, a dobili su nula funti odštete za to na letu iz Tenerifa. Hvala, gospođo Bilbao Barandika. Hvala, predsjedniče. Ova uredba je nužna kako bismo unijeli reda u jednom sektoru i odgovorili na poteškoće s kojima se suočavaju i građani i zrakoplovne kompanije u nizu država članica, a koje se tiču i konkurentnosti. Situacija je bila problematična, a sada će ovaj tekst pojednostavniti pravila, poglavito pravila koja se odnose na pravo na odštetu, pravo na pristup informacijama i sve skupa olakšat će život svima koji koriste zrakoplovne usluge. E, vrlo često zračne luke su suočene s čitavim nizom e, poteškoća kao i e, putnici, uključujući i nemogućnost korištenja dijela karte, e, uključujući prtljagu kao što su glazbeni instrumenti i tako dalje. Moramo biti sigurni da nijedna odluka nije donesena na arbitraran način i da se putnicima pomaže, pogotovo onima s invaliditetom. Hvala. Gospođa Gerling. Hvala. Zahvaljujem izvjestitelju na e, ovom uravnoteženom izvješću. S jedne strane treba zaštititi prava putnika, ali i omogućiti zrakoplovnim kompanijama da normalno posluju. To je zaista dobro napravljeno. Ono što moram kritizirati je to što odbor za promet nije pustio amandman Gibraltaru. Problem ovdje je da nema nikakvog opravdanja da se građani Gibraltara isključe iz ova. Oni su građani državljani Europske unije i ne uživaju istu zaštitu kao i drugi državljani Europske unije. To je diskriminacija i podriva temeljna prava europskih građana. Gdje bi drugdje ovaj parlament eh, to dozvolio? Meni je veoma čudno da e, članovi tog odbora nisu e, iskoristili priliku koju je pružila moja kolegica Foster sa tim amandmanima i na taj način e, jednom za svagda ukinuli tu diskriminaciju. Dakle, ja se protivim toj diskriminaciji. Mislim da ljudi sa Gibraltara, narod Gibraltara treba više od Europske unije i mi im trebamo to što oni žele i trebaju pružiti. Hvala. Gospodin Marinescu. Vidjeli smo e, smanjenje e, kvalitete usluga za putnike u zračnom prometu. Već nekoliko godina je tako. I putnici nerado traže odštetu zbog toga što je postupak vrlo složen. Ovo izvješće zahtjeva od zračnih prijevoznika da na svim e, zračnim lukama e, s kojih poljeću imaju kontakt točke koje, gdje će se putnici moći informirati o svojim pravima i gdje će moći riješiti svoje probleme ako dođe do kašnjenja ili otkazivanja leta. Ako dođe do kašnjenja duljeg od dva sata, Putnici moraju dobiti hranu i piće i to od strane zrakoplovne kompanije. Podržavam ovu, ovaj sustav naknada koji se zasniva na e, kilometraži koji je odobren na odboru i e, također ovu neiscrpnu, neiscrpan popis izvanrednih okolnosti. Mislim da je izvješće jasan okvir e, kako za putnike, tako i za avioindustriju i da dobro rješava sve probleme u tom sektoru. Tako da se zahvaljujem gospodinu Bahu na ovom uravnoteženom izvješću. Hvala. Gospođa Olga Senalova. Hvala. Gospodine povjereniče, kolege, kao prvo ću zahvaliti našem izvjestitelju, gospodinu Bahu, na kvalitetnom radu na ovom e, izvješću koje predstavlja značajan korak naprijed na planu poboljšanja prava putnika u zračnom prometu. Sadašnja situacija je veoma složena i samo 2% putnika koji bi mogli tražiti odštetu za otkazan ili let koje je kasnio dobiju tu odštetu. Putnici često uopće nisu svjesni svojih prava i zato pozdravljam činjenicu da u izvješću se bitno poboljšava ta situacija sa informiranjem putnika. Također pozdravljam činjenicu da sam uspjela progurati amandman o e, zrakoplovnim kartama koje trebaju sadržati podatke o pravima putnika. Čestitam izvjestitelju na ovim odredbama koje govore o odšteti za putnike ako dođe do e, propadanja, odnosno bankrota e, zrakoplovne tvrtke. To smo pokušavali napraviti još e, od kad je propao Sky Europe, jedna zrakoplovna kompanija. I zemlje članice također mogu koristiti van sudske nagodbe kao sredstvo kojim putnici mogu ostvariti odštetu na e, jedan e, priuštiv način. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Watsonu. Ja predstavljam jugoistočnu Englesku i Gibraltar. Ovo je jedna od rijetkih preostalih e, mjera koje se tiču zračnog prijevoza koji e, isključuju Gibraltar. Nakon sporazuma iz Kordobe 2006. Španjolska je Europskoj komisiji rekla da više neće tražiti da Gibraltar bude isključen iz takvih mjera. I nedavno je e, preneseno u e, nacionalno zakonodavstvo Španjolske jedna uredba koja sadrži, koja se odnosi na otvoreno nebo i koja uključuje Gibraltar. Znači moramo prekinuti tu situaciju da je Gibraltar isključen iz ovoga. To se, o tome se razgovaralo na vijeću, o tome se razgovaralo na našem odboru za promet. Ljudi se stalno pitaju zašto e, se bavimo su pitanjem suvereniteta, a kad je tema su prava putnika jer radi se o pravu svakog državljana Europske unije, španjolaca, gibraltaraca i svih drugih koji se koriste zračnim lukama u Gibraltaru. I pozivam zastupnike da e, glasuju za amandmane 171 i 174 kojima će se uključiti i Gibraltar u ovu mjeru. Hvala. Gospodin Zile. Hvala. Gospodine povjereniče, kao prvo ću zahvaliti gospodinu Bahu e, na ovom veoma teškom zadatku koji je tako dobro obavio i sad ću samo naglasiti nekoliko stvari vezano za zračni promet. Kao prvo, zrakoplovne kompanije nisu u stanju ne mogu sada otkazati povratni let samo zato što se putnik nije pojavio na polaznom letu. to bi bilo kao da imate e, pretplatu za kazalište i onda ako ne iskoristite jednu kartu izgubite pravo na sve druge karte za sve druge predstave. Neke od ovih low cost kompanija satima drže putnike u zračnim lukama e, i oni ne mogu uopće niti izaći iz zrakoplova kada dođe do dugog kašnjenja, tako da sada će se to riješiti i te izvanredne okolnosti više nisu toliko važne. Gospodin Pirker. Hvala. Nove novi odredbi koji su u interesu milijuni za, milijuna zakopljenih putnika koje svakodnevno ugošuju naše zračne luke pokazuju koliko je važan Europski parlament. Vrlo mi je drago što imamo mnoštvo dobrih rješenja koje smo uspjeli progurati i koje sutra možemo usvojiti. Tu se nalaze rješenja koja znatno poboljšavaju prijedlog Europske komisije. I e, zasluga je našeg izvjestitelja što je to uspješno ostvareno. Samo ću nekoliko elementa istaknuti. Dakle, s jedne strane nam je uspjelo što se tiče odšteta u slučaju kašnjenja, to nam je uspjelo popraviti, e, poboljšati, povisiti ih, da nećemo imati e, politiku e, kada se putnik ne pojavi na polaznom letu, dakle da može putnik iskoristiti karte za ostatak leta. Također nećemo moći više e, imati otkazivanje leta zbog e, raznih tehničkih problema jer ćemo imati tu precizne definicije te isto tako putnici neće biti šikanirani što se tiče ručne pretljage već će moći dobiti unaprijed dostatne informacije. Vrlo mi je važno isto tako da će se ustanoviti e, informativne točke i to na zračnim lukama u središnjem dijelu, a ne kao što je to trenutno sada često slučaj na perifernim dijelovima. Isto tako, dakle, e, putnici moraju vrlo brzo moći e, izaći iz, i, ući u sam zrakoplov. Vrlo mi je drago što smo uspjeli ostvariti ova poboljšanja. Hvala, gospodin Leichtfried, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine Pavaniče. gospodine izvjestitelju, moram vam čestitati. Bilo je to dobro izvješće, bio je to naporan rad, zato što se dogodilo ono što se često događa. Dakle, zaprimili smo prijedlog komisije koje nije, koje nije mogao biti više pogodan za industriju. to nije bio prijedlog za zakupovne putnike, već više je išao u smjeru koristi značajnih prijevoznika. Sada su nam dosta toga, e, uspjela nam je dosta toga uspjelo, dakle, pitanje učne pretljage je jasnije Pitanje izvanih okolnosti je također pojašnjeno i mislim da imamo konkretnije mjere pomoći jer često imamo putnike koji su negdje zapili na nekoj zračnoj luci tijekom putovanja koji ne mogu naći osobu koju se mogu obratiti i to je poboljšano ovim prijedlogom. Također imamo sada slučaj da smo uništili jedan sustav zračnih prijevoznika koji je predvidio da kada se rezervira više letova i kada jedan ispadne da putnik više nije mogao iskoristiti preostale letove. Za to nije doista bilo razloga. Dakle, ako e, to do, do toga dođe, a cijela karta se mora pratiti. Dobro je da je Europski parlament u tom smislu promijenio prijedlog komisije na korist e, putnika i putnica, na korist e, birača. Vrlo je dobro što imamo sad ove europske izbore, jer onda će neki koji inače misle samo na industriju konačno se sjetiti i ljudi naših građana Europske unije. Hvala. Gospodin Jim Higgins, sljedeći govornik. Hvala kao i prethodni govornici. Ja bih htio čestitati mom prijatelju i kolegu Đorđu Bahu na ovom izaredno obavljenom poslu. Kao što svi znamo, avioindustrija se izmijenila stubokom tijekom proteklih godina, sve više putnika, sve više letova na liberaliziranom europskom tržištu. To je veoma dobro, posebno za Irsku koja ovisi o avioprometu, ali to znači da trebamo to regulirati i to na pravi način došlo je do smanjenja e, kvalitete usluga ali od kad je 2004. stupila na snagu uredba došlo je do problema zbog toga što se na različiti način tumače propisi pa imamo sive zone i e, neke rupe. E, putnici vrlo teško postižu svoja prava kada ih zračni prijevoznici krše i u mnogim slučajevima nisu niti svjesni svojih prava zato što zrakoplovne kompanije im ne daju potrebne informacije ovaj parlament je već izrazio svoje mišljenje nekoliko puta o svim tim stvarima u kontekstu rezolucije koje smo prihvatili 2012. Pozdravljam stoga, gospodine predsjedavajući, jasnoću koju nam donosi ovo izvješće, znači odšteta, E, različiti e, načini da se postigne ta e, odšteta i ukidanje prestrogog pravila da se samo može unijeti jedan komad ručne prtljage to će biti veoma važno posebno za regiju koju ja predstavljam hvala gospođa Šuica hvala često me građani pitaju obzirom da smo nova članica Europske unije koji interes mi imamo od europskog parlamenta i što vi tamo radite. meni se čini da je ovo jedna od dobrih odluka baš koja se tiče mnogo mnogo naših građana i mnogo naših putnika. kao što znate dolazim iz hrvatske gdje turizam čini fifteen bruto društvenog proizvoda i vrlo je važna veza između zračnog prijevoza turizma i prava putnika budui da dolazim iz dubrovnika koji je gotovo iskljuivo aviodestinacija ova tema me jako interesira i jako mi je stalo da putnici konano mogu svoja prava upranjavati. dakle radi se o tome da ćemo imati jasno na vrijeme informaciju radi se o odšteti i ja se slažem s ovih e, tri sata mislim da je to jedno kompromisno rješenje. isto tako mislim da treba

moj kolega Bach je zaista odlično obavio svoj posao e, vezano za prava putnika u zračnom prometu. Sjećam se da je prije nekoliko godina smo govorili o pravima putnika u koji putuju u autobusnom prometu i to je bila veoma teška rasprava. Bilo mi je teško e, ljudima ukazati na to da ljudi s invaliditetom, e, ljudi koji imaju problema sa mobilnošću nisu u istoj kategoriji i drago mi je da je parlament e, uvidio tu razliku za razliku od Europske komisije. Mislim da moramo ispraviti to u prijedlogu parlamenta. Pozdravljam napredak e, koji je postignut na planu ostvarivanja prava ljudi s e, invaliditetom. Neovisno o tome tko pruža usluge, e, oni moraju dati kvalitetne usluge, bilo u zračnom, bilo u cestovnom, bilo u bilo kojem drugom prometu. I moramo imati sustav transparentnost transparentnog ostvarivanja prava. Također pozdravljam e, to što su nevladene organizacije i druge organizacije bile uključene u ovo i također činjenicu da da se tu govori o osobnim pomagačima. Hvala vam. Hvala gospodine Poveniče. Gospodine predsjedniče, kao prvo želim e, čestitati komisiji što je pokrenula tu inicijativu i dovela ju u Europski parlament, jer bez tog prijedloga bi prava zakupovnih putnika i dalje ostale samo nešto što je korisno za odvjetnika, to je nešto što ne, želimo imati u Europi. Da je prijedlog komisije naravno na određenim mjestima trebalo popraviti, to je zasigurno tako i mislim da je Europski parlament ovdje uspio ispuniti svoju zadaću. No, Pravo pitanje za zakupovne putnike nije sama odšteta, već a da li oni u slučaju kada su planirali neko putovanje mogu stići na određeno vrijeme, na određenu destinaciju. Dakle, to je pitanje, pitanje točnosti. Treba na posljedku prisiliti zakupovne kompanije da osobe, putnike koje računaju da će na određeno vrijeme stići na određeno mjesto, da im se to im omogući. Zato imamo ove odredbe vezane uz odštetu. A kao drugo, pravila odštete moraju i funkcionirati. To je ono što je već rečeno više puta danas, nam se da ćemo se s time približiti putem ovih kontaktnih točaka, jer je meni se dogodilo već često da unatoč tome što let kasni više od 3 sata, da e, nemam pravo na odštetu zato što se našla nekakva viša sila, nekakva izlika. Meni bi bilo vrlo drago, gospodine povjereniče kada biste mogli vrlo brzo provjeriti hoće li se zračni prijevoznici doista pridržavati ovoga što smo sada opisali u zakonodavstvu ili će i dalje zakupni putnici imati poteškoće pri ostvarivanju svojih prava. Hvala vam. Hvala vam, ovime prelazimo na spontano javljanje za riječ. Imamo pet kolega i kolegica koji su se javili. Započet ćemo sa gospodinom Banki, izvolite. Hvala Gospodine predsjedavajući, dragi kolege, zahvalan sam e, gospodinu Bahu na ovom izvješću koje je veoma važno. Svake godine aviopromet e, se povećava po volumenu i taj trend će se nastaviti. Te je stoga veoma važno da osiguramo komfor i sigurnost putnika i također e, točnost letova. Stoga je od ključne važnosti da reguliramo odštetu koja ide putnicima jer e, zračni prijevoznici moraju ozbiljno shvatiti tu svoju obvezu. Ova uredba također kaže da se trebaju napraviti ti infopunktovi gdje putnici mogu tražiti odštetu. To je isto veoma važno. Hvala gospodin Bredegast. Gospodin Bredegast, hvala. Kad Kada vidimo e, kako se ponašaju neke zračne kompanije, e, posebno u Irskoj, e, ovo je zaista u krajnje vrijeme bilo. Vrlo često zračne kompanije koriste rupe u zakonu da ne bi putnicima ostvarile njihova prava. Eksploatiraju, zloupotrebljavaju e, neznanje putnika. Imali smo više e, predmeta pred e, britanskim sudovima koji su pokazali da se trebaju postrožiti ova pravila i da se točno definira koje su to okolnosti izvan kontrole zračnih prijevodnika. i mislim da će nam odluka suda omogućiti da jasnije utvrdimo te trenutke kada se pokreću pojedini, pojedine situacije i mogućnost oštete. Gospodin Nikolašek. Da, tržište u Europi je deregulirano i kao posljedica toga e, putnici, e, putnici imaju jeftinije karte, ali lošije usluge. Neke zrakoplovne kompanije e, upražnjavaju nelojalnu konkurenciju, a žrtve su putnici. Sve vrste rupa u zakonu omogućuju zrakoplovnim kompanijama da izbjegavaju svoju odgovornost Mislim da je neprihvatljivo da putnici da im se ne omogući ukrcaj e, samo zato što nisu iskoristili polazni let. Također mi je drago da zrakoplovne kompanije moraju na vrijeme obavijestiti putnika o njihovim pravima. Također mi je drago što postoji ta ideja e, za standardni formular za podnošenje zahtjeva za odštetu u cijeloj Europskoj uniji na svim jezicima. Gospodin Danilis. Hvala. Veoma je važno donijeti ovu uredbu kako bi se ispunile te rupe u postojećim zakonskim propisima i kako bi se e, situacija poboljšala. No, ne želimo imati e, uredbu koja će stvoriti više problema nego što ih rješava. Moramo vidjeti koliko ljudi zapravo traži odštetu i uzeti u obzir to da su e, ponekad je bilo veoma teško da dobiju tu odštetu jer postupak je često težak i kompliciran. Mislim da smo sada e, potvrdili ta prava, e, rekli da su ona očita sama po sebi, da ih se ne treba dalje dokazivati, moramo uzeti u obzir da ovo pravilo o e, jednom komadu ručne prtljage se također zlo upotrebljava. Gospoda, Tikao, da, mislim da je veoma važno poboljšati zakonske propise na planu e, prava putnika u zračnom prometu, posebno što se tiče e, odštete i pomoći i e, što se tiče sankcija koje nameću nacionalna tijela zadužena za to zračnim prijevoznicima koji krše svoje obveze. Važno je da imamo jasne zakonske propise koji definiraju ta prava i kojima se izbjegavaju rupe u zakonu koje bi omogućili zračnim prijevoznicima da zloupotrebljavaju zakonski propis e, i da na taj način naškode putnicima. Naglašavam poboljšanja koja su postignuta na planu informiranja putnika, ti, ti infopunktovi na e, aerodromima, pojednostavljena procedura e, podnošenja zahtjeva za odštetu, e, pojednostavljena pravila e, za prtljagu i prava osoba s invaliditetom. Hvala, pet govornika je sada imalo riječ. Još su mi naznačili da imamo tri govornika koji su se javili za spontano javni za riječ. Gospođa Rija Ojmen Rojtan je prvi govornik, izvolite. Kolega Bach feliciteren met het dat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 voorzitter een tweede punt waar ik koji će omogućiti potrošačima da to eh, razriješe na jeftin način. mi u nizozemskoj eh, imamo takvu organizaciju no eh, treba postojati, trebaju postati isti uvjeti za sve pa svi zračni prijevoznici trebaju biti članovi takvog tijela. Nadam se da ćemo to uspjeti riješiti. Kolegica Katenberg. Hvala vam gospodine predsjedniče. Gospodine Prveniće, ja također postavljam um, ove amandmane iz izvješća gospodina Baha kao i njegovi amandmani. Isto također, želim reći da sada u budućnosti imamo mogućnost za osobe sa invaliditetom da olakšano putnuju, da se olakšano kreću na zračnim lukovima, te isto tako da mogu ostvariti svoja prava u slučaju kasnje, na prijevoza, u slučaju ne prijevoza. Ono što je po također vrlo važno je da ćemo u budućnosti imati kontaktne osobe koje nam moraju davati precizne informacije na zračnim lukama. U prošlosti smo, a ne samo vezano uz e, određene slučajeve, morali doživjeti da su putnici za koje letovi nisu svakodnevna aktivnost, da im boravak na zračnoj luci znači dodatan stres. Prije svega se to tiče starih osoba koje ne moraju nužno imati pristup internetu. Njima je bilo vrlo teško dobiti precizne jasne informacije i imati e, dakle, pristup e, svojim pravima na primjer što se tiče smještaja u slučaju otkaza. Ovo će sadno biti dobro i nadam se da će se u okviru ovog prijedloga još i uspjeti e, primijeniti. Gospođa Šajden može je sljedeći govornik, izvolite. Er Hvala. Vrlo je čudno da se sada nalazimo u ovoj situaciji zato što Europska unija ima veoma dobra pravila za prava putnika kod kašnjenja i otkazivanja letova. Problem je u tome što se nitko toga ne drži. Pa je stoga dobro da je komisija e, zaključila da treba dodatno pojasniti ta pravila. No, istovremeno, oni su razvodnili ta pravila, a to nije dobro. Mi smo na odboru pokušali e, sve to malo izmijeniti, e, ali nismo otišli dovoljno daleko. Mi moramo zaštititi putnike. Ako se e, štrajk definira kao izvanredna okolnost, e, ne vidim zašto bi to bilo, zašto oni ne postupaju sa svojim zaposlenicima kako treba, onda ne bi štrajkali. Na taj način bi se zaštitila prava i putnika i zaposlenika i ne bismo bili u toj situaciji. Hvala vam, sad smo završili sa spontanim javljanjem za riječ. Mogu dati riječ poveniču. Izvolite. Hvala vam na ovoj raspravi. E, ovo je zaista bilo korisno. E, nadam se da ćemo nastaviti e, dalje ovu konstruktivnu razmjenu mišljenja s parlamentom i komisija se nada da će i vijeće uskoro e, biti u situaciji da definira svoj stav vezano za ovaj e, ključni zakonski propis kako bi onda mogle početi kako interinstitucionalni pregovori u skorom roku. Moram reći u zaključku da komisija smatra da ova revizija e, uredbe o pravima putnika predstavlja veliko poboljšanje za putnike jer je jasnija, preciznija, lakše ju je primijeniti, a sve se to zasniva na našem iskustvu e, koje smo stekli E, tijekom one krize sa vulkanskim pepelom. I također e, moram reći da smo pokušali postići ravnotežu između prava putnika i interesa zrakoplovnih kompanija, jer zrakoplovne kompanije e, posluju u veoma teškom poslovnom kontekstu i one nisu neprijatelji putnika, one također žele prevoziti putnike i zaraditi novac od njih. Znači mora se postići ta ravnoteža mi smo pokušali izbjeći e, otkazivanje letova jer je to najgore što se može desiti kako putniku tako i zrakoplovnoj kompaniji. Dakle, e, dovesti putnika njegovoj kući ili u, gdje god oni žele ići jest prioritet za nas. To je ono što smo tijekom rasprave i pripreme ovog teksta E, imali na umu. Hvala vam. Hvala vam. Na kraju gospodin izvjestitelj Žorž Bach, izvolite. Hvala lijepa. Hvala također i svim kolegama i kolegicama na njihovoj širokoj podršci. Naš cilj bio biti ambiciozan, izraditi hrabro izvješće i to smo i uspjeli. Zapravo je razočaravajuće kada vidimo poziciju vijeća i ja se želim kao i povjerenik Kalas da i vijeće sada bude ambicioznije, da, ovaj, da se prihvati ovog dosjeja u interesu zakupovnih putnika. Neke zakupovne kompanije su, po mojom mišljenju, već i reagirale na naše zahtjeve, primjerice kod e, ručne petljage, sad već vidimo nove propise kod nekih zračnih prijevoznika, ja mislim da je to dobro. Ova rasprava ovdje je bila vrlo plodnosna. želim se samo osvrnuti na neke elemente koje nisam mogla osvrnuti prije. Dakle, na primjer, ove visoke troškove za zračne kompanije, to ne želim prihvatiti. Kao što sam rekao, samo 2% zakopnih putnika mogu dobiti od odšetu, a u bilancama zračnih prijevoznika se ta točka odštete putnika zapravo niti ne osjeti, niti ne pojavljuje. Drago mi je što isto tako kolege polažu mnogo e, nade u izvan sudske postupke rješavanja sukoba, ali ja ću se zalagati za to da nije moguće da se sudski postupak s time ugrozi. Glazbala, da, i za to sam se već e, neko vrijeme zalagao. Pa isto tako Nažalost nisam imao mogućnosti osvrnuti se za, na takozvani rerouting, preusmjeravanje i na ove hitne postupke. E, mislim da su to dvije stvari, dakle preusmjeravanje i hitne e, postupke, da su to dvije stvari koje su vrlo dobre za interes zrakovnih putnika. Što se tiče tri sata, da će zbog toga doći do više otkazivanja letova. Ja smatram da su te zabrinutosti neutemeljene. Mislim da su zračni prijevoznici vrlo e, dobro organizirani u raznim udrugama, vrlo su dobro umreženi da mogu manje e, probleme riješiti i to i kako u ovom roku od 3 sata. Još jednom zahvaljujem na vašoj podršci te se veselim daljnjoj suradnji. Hvala vam. Danke Hvala svim govornicima. Ovime je završena ova rasprava. Glasovat ćemo danas u 12 sati o ovom dosijeu. Sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o izvješću Kloda e, Moraesa, uvjeti ulaska i boraska državljana trećih zemalja. Radi vršenja sezonskih, sezonskog rada. Kao prvo dodjeljujem riječ izvjestitelju gospodinu Klod Moralesu, Izvolite.